pa molim svima sve da e, pažljivo prate ono što ću sada pročitati. Dat ću vam oko minutu da se smirite. nastavljamo sada. Dragi kolege, molim za malo tišine. Želim da privučem vašu pozornost na vrlo e, ozbiljan i tužan događaj i e, želimo izraziti saučešće petak 30. listopada izbio je grozan požar u noćnom klubu u Bukureštu gdje je e, veliki broj uglavnom mladih ljudi došao slušati koncert. E, poginulo je 47 ljudi, a oko stotinu nalazi se u bolnici u vrlo teškom stanju. Želimo izraziti saučešće obitelji i prijateljima žrtava. Također, zaista smo potreseni vješću da se na Sinaju srušio zrakoplov gdje je poginulo 224 ljudi. Želimo izraziti saučešće obiteljima i ruskom narodu. Hvala. A sada, gospodine Negresku, izvolite, imate riječ. Dragi kolegi, ja eh, htio reći da eh, smo bismo zamolili i to bih htio zamoliti u ime drugih eh, rumunskih kolega da se komemorira 50 žrtava koje su poginule u požaru u noćnom klubu. Radilo se o mladim ljudima koji su dakle mladi kao ja i želim se zahvaliti svim državama članicama koji su izrazili i ponudili pomoć u ovim teškim trenucima.